okoliš u svijetu. Ja u svakom slučaju e, ne mogu to podržati. E, hitnost klimatskih promjena je tu, a tu sada u svakom slučaju potpisujemo Bjanko tekst. Naš interes je u potpunosti drugačiji od ovog popisa projekata. Moramo jasno gledati u opasnost i moramo imati mogućnost odgovoriti na izazove. Hvala lijepo, gospođa Modik ima riječ. Hvala. Hvala predsjedajuća. Ja sam glasala protiv ovog popisa zato što ima tu jako puno projekata koji se baziraju na fosilnim gorivima i energentima. Čak i kad bi bili neki recimo plinski projekti zgodni za tranzicijsko razdoblje, onda moramo znati da bi trajali 40 do 50 godina, a to onda više nije tranzicija. Mi ne možemo stvarati novu infrastrukturu sa fosilnim energentima. To je apsolutno protiv Pariškog sporazuma i protiv svih izjava koje smo mi dali, na što smo se obvezali glede ostvarivanja klimatskih ciljeva. I od strane parlamenta i od strane komisije i od strane vijeća. Prema tome, ako bi se ovi projekti dalje vodili, i ostali na popisima, molio bih da komisija dobro razmisli o tome što je parlament rekao o klimatskoj podnošljivosti, jer mi smo e, se obvezali na podršku Pariškom sporazumu o klimi i mi želimo jedno, znamo, neutralne energije. Ovo je direktne suprotnosti sa svim tim. Hvala lijepo, zastupnik Rzonca. Hvala lijepo. Ovo je dobra vijest za mnoge zemlje članice na ovaj popis, zato što je plin vrlo potreban. I osim toga, to je održivi izvor energije za mnoge države, uključujući postkomunističke zemlje. Prema tome, mi investiramo tamo u plin i to pomaže tim državama, tim postkomunističkim državama, da izađu iz svojih starih energoopskrbnih sustava i opće schema energenata. I mislim da možemo doći do sporazuma kao oko ovih recimo nekakvih e, još malih nesuglasica glede energetskih izvora ili energetskog siromaštva. Mislim da recimo trebamo između Češke, Poljske, Ukrajine, Nordis, baltičkih država i baltičkog prostora pojačati cjevovode i plinovode, isto tako i velike cjevovode i sustave prijenosa LPG-a i mislim da će nam one pomoći da ostanemo neovisni i da ojačamo svoju neovisnost energetsko. Hvala. Sljedeći govornik je zastupnik Sinčić. Izvolite. Sam ove liste projekata jer se na njoj među ostalim nalazi LNG terminal u Omišlju na Krku

zato što to treba biti relevantno, a vi glasate protiv plinovoda, ali de facto na taj način e, ako to glasate protiv toga, vi gubite radna mjesta u Europi, vi glasate na taj način protiv europskih društva i protiv napretka i blagostanja Europe. A što je najvažnije, europske države, većina njih je pogođena. Čista energija je u redu, mašta je veličanstvena i puno vizija koje imamo. Međutim, to za sada još neće dati svjetlo u noći još nije dotle došlo. Vjetar je recimo još uvijek nedovoljan izvor energije. Hvala lijepo. Žava Kompula Natri ima riječ. Predsjedajuća, ovaj popis eh, projekata od zajedničkog interesa za različite pothvate koji se trebaju i mogu e, financirati je dio jako velikog kompleksa u kojem tražimo i očekujemo od komisije da nam pod hitno stvori bolji okvir. Ja sam recimo osobno bila jedna član pregovaračkog tima za velike mreže i prijenos energije. Onda smo vidjeli koji su recimo politički prioriteti tamo. A s druge strane je naš apsolutni prioritet naravno borba protiv štetnih klimatskih posljedica klimatskih promjena. I sada e, kako ćemo taj popis uskladiti sa svime? kako mi ovdje pokušavamo recimo do 2050. postići klimatski neutralnu Europu. Ja sam glasala za taj popis, iako to nije potpuni i kompletan popis, jer tamo imamo i tri četvrne različitih projekata posvećenih izgradnji velikih e, elektroprijenosnih, dakle, dalekovodnih mreža. Ne znam koliko još imamo primjera za nove primjere, za nove projekte koji nisu, možda nije podnesen zahtjev za njih, ali nije riješeno još financiranje. Međutim, na tome se mora raditi. Hvala lijepo, a sada e, zastupnik Sean Kelly. Ja sam jedan od više od 400 zastupnika koji nisu podržali ovaj popis PCI projekata. Mislim da je energetsko tržište u Europskoj uniji da jednostavno energetska zapravo opskrba u Europskoj uniji nije kompletna i ovaj popis projekata je jedan čitav paket u kojem ima nekoliko ključnih projekata za Europsku uniju koji nam pokušavaju ostvariti ciljeve za e, energetsku uniju. Recimo za Irsku tu imamo e, keltski interkonektor koji predstavlja dobru vezu za strojno opskrbnih elektroopskrbnih mreža između Irske i Francuske. Isto tako je predviđeni su i takve dalekovodne mreže i poveznice između Irske i Velike Britanije. Mi bi htjeli do 2030. u Irskoj primjerice 70% takvih ostvariti. Ja razumijem da se vi brinete zbog ovih e, projekata s plinovima. Međutim, plinske stvari, plin kao energent će u ovom tranzicijskom razdoblju smanjiti štetne emisije i nadomjestiti različite intenzivne CO2 intenzivne e, goriva. Hvala. Sad dolazimo na iduću temu, a to je strategija Evropskoj uniji za okončanje žensko-genitalnih mutilacija sakačenja u svijetu. Bill Kelleher je prvi govornik, izvolite. Ja sam glasao za ovu rezoluciju i izjasnio sam se još 2011. za to kad je Irland, Irska prvi puta podnijela zahtjev da se zabrani taj barbarski čin u svom parlamentu. Bez obzira na kulturu, na religiju, na podrijetlo, e, to je nešto što ide apsolutno protiv svih načela o tjelesnom integredu, pravo na zdravlje i pravo na život ljudskih bića. I zbog toga tražimo od komisije i zemlje članice diljem Europske unije da osiguraju da zakonodavstvo koje će spriječiti tu genitalnu mutilaciju bude jako i jasno i da, da osigura apsolutni progon kazneni svih onih koji sudjeluju u genitalnom sakačenju. I isto tako moramo i osigurati da naši sustavi zdravstvene zaštite i skrbi pruže ljudima koji su proživjeli takvo genitalno sakačenje svu potrebnu pomoć. I zbog toga apsolutno pozdravljam ovaj ovu rezoluciju i očekujem od nacionalnih parlamenta da je slijede. Hvala lijepo. Sada zastupnik Marijani. Hvala gospođo predsjednice. Ja sam glasao naravno za ovo, e, za ovu strategiju. Genitalno sakačenje žena su e, zbilja prije svega e, strašan čin protiv žena. Što se tiče različitih e, kultura, e, mi s jedne strane moramo prihvatiti njihove e, tradicije, no s druge strane ni u kojem slučaju ne smijemo prihvatiti ono što je protiv naših vrijednosti. Mi tu moramo pokazati koliko nam se takve prakse iz drugih kultura gade. To u svakom slučaju takve prakse dovode u e, pitanje naš kontinent. Radi se o praksi koja je ovdje bila ignorirana do sada i jako je dobro da imamo strategiju e, e, za okončanje ovakvih praksi. Isto tako imamo i našu strategiju za promoviranje našeg načina života koji će okončati ovakve strašne prakse iz pretpotopnog doba. U svakom slučaju, ni u kojem slučaju slučaju e, ne možemo zatvoriti e, e, oči pred ovakvim gestama. A sada drugi govornik iz ideja, gospođa Viržini Žaron, ali ju ne vidim. Ako ne, onda idemo na sljedeću osobu, gospođa Peltje iz GUEA a vidjet ćemo da li je gospođa Žoron kasnije e, biti prisutna. Hvala, gospođo predsjednice. Ja sam glasala naravno e, za i veselim se što je ova rezolucija e, prihvaćena. Što se tiče studenog 2017. godine i glasanje za Istanbulsku konvenciju, to je jasan znak u smjeru kuda želimo ići. Što se tiče ravnopravnosti muškaraca i žena. E, iskorjenjivanje e, genitalnog e, sakačenja je nešto što u svakom slučaju moramo započeti, no vidimo da još uvijek 200 e, milijuna žena i djevojčica su izložene ovim strašnim gestama. Genitalno sakačenje je dovođenje u pitanje tjelesnog integriteta žena i djevojčica. To je manifestacija e, nejednakosti e, između muškaraca i žena. U svakom slučaju ne smijemo s druge strane stigmatizirati vjeru u tom smislu, a ono što je izuzetno važno da imamo prevenciju i to povećanjem e, ekonomskog statusa žena. Sada sljedeća govornica, gospođa Višnjevska, izvolite. Stanowczo sprzeciwiam się wszelkim formom Hvala lijepa, predsjednice. Mi smo protiv svih oblika nasilja protiv žena, posebno protiv genitalne mutilacije. Ta praksa je prisutna čak i u zemljama članicama EU. unije. To je užasan oblik nasilja protiv žena, posebno protiv djevojčica i mladih djevojaka. Nažalost, neke političke klubovi nisu dovoljno jasni bili propagirali svoje ideje u tome i zbog toga nisam mogla e, podržati neke elemente te rezolucije. Međutim, znamo da je e, seksualna mutilacija dio koji obično prati i neke e, brakove koji su e, nastali pod prisilom. Ali sve to skupa e, je jedan dio. Jedan od elemenata drugih koje nisam mogla je recimo pitanje, pitanje ženskih prava na reprodukciju. Mi ne želimo sad ovo sve skupa gledati kao poziv na abortus. Također se ne mogu složiti sa točkom 20. koja govori o ratifikaciji Istanbulske konvencije to me isto mučilo. Hvala lijepo. A sljedeća je e, gospođa Anderson. Hvala. Dakle, ovu rezolucija nam treba omogućiti da se borimo protiv ženske genitalne sakačenja. I e, nažalost e, i čita sam ovaj tekst je opet samo jedna prazna izjava, serija praznih izjava. Jer e, žensko sakačenje nećemo pobijediti time što izdajemo mnoge deklaracije ili stavljamo stikere i naljepimo se na usta. Istodobno ja znam recimo da smo tražili i ratifikaciju Istanbulske konvencije, pa čak i proširenje Istanbulske konvencije upravo za ovo poglavlje o ženskom sakačenju. I primjerice kod recimo zahtjeva za azilom mnoge izbjeglice dolaze koje dovode djevojčice i djevojke koje su genitalno sakačenje, ali oni tu praksu onda dalje nastavljaju i u Europskoj uniji kad dobiju azil i dosele amo. I ne možemo sad ignorirati surove zločine zato što smatramo da su oni vezani za neku kulturu i neku vjeru ako mi svi znamo da je islam apsolutno prezire žene i tko to ne kaže dovoljno jasno ne može ni te probleme riješiti. Stoga jasno kažem, žensko sakačenje genitalno isto tako spada malo u Europu kao islam. Hvala lijepo. A sada sljedeća govornica je gospođa Bruna. 500 tisuća žena su žrtve genitalnog sakačenja. To postoji u Europi, ali nema ništa europskog. To ne postoji ni u povijesti, ni u vjerskim zahtjevima, niti u tradiciji. Imamo eh, u 19. stoljeću neke marginalne manifestacije toga u jednoj sekti to je prije svega e, ono što e, unose imigranti koji nisu bili e, asimilirani, koji nisu prihvatili europske vrijednosti. To je isto tako pokazatelj prepravljenosti imigrantima našeg kontinenta. U nekim zemljama izvan Europske unije se događaju takve stvari. Mi moramo u svakom slučaju se boriti protiv takvih situacija, onako kako to piše u rezoluciji rezoluciji iz e, konvencije iz Istambula. E, ni u kojem slučaju ne smijemo e, se ni u kojem slučaju sad služiti time kako bismo imali argumente protiv imigracije. Sada u ime Pučana Jerži Pospisil. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepo. Predsjedajuća, ja sam naravno podržao ovu rezoluciju jer su takve prakse genitalnog sakačenja žena potpuno, apsolutno neprihvatljive. To je teško kršenje ljudskih prava. I bilo bi dobro kada bi barem na temelju ove rezolucije zemlje u EU počele bolje surađivati i linearno kažnjavati e, takve e, zločine. I mislim da bi trebali pooštriti naše sankcije i kazneni zakon glede takve vrste najgoreg nasilja prema ženama. Mislim da bi trebala imati dakle konkretne rezultate i trebali bi organi kaznenog progona takve kaznene djelatnosti bolje i dosljednije progoniti trebalo bi se to onda i bolje procesuirati pred europskim sudovima i teže i oštrije kažnjavati. To je jedini način da se takve prakse iskorijene. Što se tiče trećih država, tu se treba e, gospodarska pomoć takvim državama povezati sa preduvjetima o zaštiti ljudskih prava i kakav im je postupanje posebno prema ženama. Hvala, e, zastupnice Stegrud. fru talman. Zahvaljujem gospođo predsjedateljice. Djevojčica koja, e, će, koja pati od genetskog sakačenja je ta koja e, zapravo prolazi kroz jako veliku torturu, nju se uhvati za noge i odrežuje se klitoris. E, također u nekim slučajevima se režu i unutarnje usne. To su e, činovi koji izazivaju bolove tijekom čitavog života, također i probleme sa menstruacijom, sa spolnim odnosima i sa rađanjem i također ta operacija je nešto što može završiti i smrću. To je mučenje. Ujedinjeni narodi smatraju da oni koji čine takva dijela trebaju biti privedeni sudu. U Švedskoj imamo zakon od 1982. godine Prošlo je e, mnogo e, godina, znači 38 godina od tada. Danas imamo istina je manji broj genetskih sakačenja, broj e, genetskih sakačenja. To je jedna od jako važnih tema, ali mislim da smo bez obzira na sve napravili premalo i prekasno. Zahvaljujem. A sada dajem riječ zastupniku Railu Guidu iz IDEA. Predsjedajuća, danas smo glasali o jednoj izjavi o genitalnom sakačenju. O čemu mi to uopće govorimo? O koga to pogađa? Uglavnom mlade djevojke i djevojčice koje su pravilo 5 do 13 godina stare. Te djevojčice, mlade djevojke, njima se bez ikakvog narkoze sa jednom, e, kao što znamo, e, oštrom britvom odreže klitoris vanjske unutarnje stridne usne i onda im se to još zašije sve skupa od ozgo do dolje vertikalno i horizontalno tako da ostane samo jedna mala zapravo e, šupljina a onda ih muž kad se ožene razreže nožem da bi ih mogao koristiti. A takvo barbarstvo, takav nezamišljiv horor je 200 milijuna žena moralo moralo pretrpiti u 21. stoljeću. I gdje se to događalo? U islamskim državama. Prema tome, to moramo jasno i glasno reći biti načisto s tim. To se događa u islamskim državama. A sa migracijama je upravo to stiglo u Europu. U međuvremenu je gotovo 600 tisuća žena iz tih država došlo koji imaju tih problema. Mi moramo završiti sa tim ludilom. Hvala lijepo. A sada e, gospođa Fitzgerald ima riječ. Hvala lijepo, ja podržavam ovu rezoluciju, jako mi je drago da je tako puno ljudi u Europskom parlamentu to potiče, e, podržava. E, genitalno sakačenje se uglavnom provodi protiv e, male djece ili mladih djevojčica i djevaka do dobi 15, ali naravno i kasnije i znamo kako je to kompletno grubo kršenje i groza nasilja. I to je ne nešto što se događa samo na afričkom kontinentu gdje se recimo 97 država prošle neki oblik oblik genitalnog sakačenja 45% djevojčica mlađih od 14 u Etiopiji primjerice, ali to se događa i u drugim državama diljem svijeta, u Indoneziji, Južnoj Americi, Maleziji i ovdje u Europi čak. Ne smijemo zaboraviti da je 180 tisuća mladih djevojčica koje ide u naše klubove i koji je dio naših zajednica zapravo ugroženo da ih se genitalno ne sakati. Prema tome mi moramo osigurati da tu bude nulta stopa tolerancija prema tome vrste e, sakačenja i nasilja. I drago mi da smo u Nairobiju na UN-ovoj konferenciji vidjeli jako puno mladih i starih i svakakvih muškaraca i aktivista muških koji su se borili protiv ove vrste sakačenja. Hvala lijepo. A sada Riječ Margarita de Pisa Carion iz ECR. Puno hvala što ste mi dali riječ. Naše glasovanje je bilo suzdržano. Mi smo u potpunosti protiv genitalnog sakačenja žena, ali ne smijemo uzeti u obzir samo jedan oblik diskriminacije žena. Ako to stavljamo u istu vreću, kao što to ovaj dokument predlaže, to jest onda dio problema. Trebamo otići puno dalje od toga to je način da se ženu ne smatra osobom, da želimo ubiti njezinu e, esenciju, njezinu inicijativu, njezine želje. Jedini cilj je da se ženu pretvori u robinju. I iako to ovaj dokument negira, da, to jest pitanje religije. To je nešto što se potpuno tiče kulture. Znači, ovdje nije riječ o muškarcu protiv žene, nego također i o ženi protiv žene, o ženama protiv žena koristila, iskoristila se ta bojna tema kako bi se masovno mobilizirala feministički plan i program i to kako bi došli na svoje oni koji promiču također i ove grozne prakse. Kada govorimo o tim e, znači kršćanskim vrijednostima, žene nikad nisu imale takvu vrstu e, nezaštite. Naša, naše djelovanje je hitno i ne treba nam hitno usmjerenje da ne dođe do još veće zbrke. Znači, ako ignoriramo uzroke problema, onda nećemo moći imati pravednu strategiju. Zahvaljujem. Zastupnik eh, Botoš Marijus, izvolite imate riječ. Ljudska bića nisu vlasništvo, djeca nisu vlasništva. Mi smo svi jasno rekli da svi želimo donositi slobodne izbore, pogotovo kada govorimo o vlastitom tijelu. A četiri milijuna E, djevojčica svake godine između mjesec dana i 15 godina su svake godine ugrožene da im se upravo to dogodi naime genitalno sakačenje i to ni zbog čeg drugog nego zato što je neko u obitelji roditelji ili bake i djeke smatraju da je to kulturalno adekvatno i dobro i pametno i lijepo da im se učini. Ima puno previše zdravstvenih rizika gledajući od infekcije, do krvarenja, do velikih bolova, do teških posljedica i ne možemo da ne kažemo kakve su psihološke posljedice. Mi ne možemo dozvoliti da se to u Europi dalje događa i to moramo recimo to moramo zaštititi ljudska prava i spriječiti te prakse koje se događaju čak i tu na nas. I ne smemo zaboraviti da moramo zaštititi važna prava žena i djevojčica, a njihova, posebno njihova prava ako želimo da budu punopravni jaki članovi naše zajednice. I sad ih moramo zaštititi. Sad kad su i ugrožene i kad su naj osjetljivijoj dobi. Ja sam zato glasao za tu rezoluciju, mislim da je to veliki korak napred. Sljedeća je gospođa Veronika Vrečanova iz ECR-a. E, žensko genitalno sakačenje je jedno od najgorih, e, najstrašnijih djela kod fizičkog zlostavljanja, ali i svekolikog zlostavljanja žena. To su veliki rizici za zdravlje, fizički bolovi, grozni, ali i teške psihičke i psihološke posljedice. I strašno je da imamo e, desetine, stotine tisuća žena koje to pogađa čak unutar Europske unije, a milijune diljem svijeta. U Europskoj uniji imamo oko 600 tisuća žena koje su žive u Europskoj uniji, a koje su E, bile podvrgnute toj groznoj praksi, a oko 200 tisuća djevojčica i djevojaka je ugroženo u Europskoj uniji trenutno od takve prakse. Prema tome mislim da mislimo da bi i svaki korak prema rodnoj ravnopravnosti i to pravoj rodnoj ravnopravnosti pomogao i ukidanju te prakse i zbog toga sam naravno i ovu rezoluciju podržala. Hvala lijepo Jan Zahradil, sad ima riječ. Hvala lijepo. Gospođo potpredsjednice Europskog parlamenta, mislim da smo svi u Europskom parlamentu suglasni o tome kako je potrebno tu nehumanu praksu zabraniti. I želim vas podsjetiti na tom da je upravo naš klub zastupnika ECR i naši zastupnici, gospođa Zita Kanko i drugi, bili oni koji su godine 2019 predložili za nagradu Sahorova iz pokreta u Keniji koji se građanskoj inicijativi koja se vrlo aktivno u Africi čitava, ali i drugdje u svijetu zauzima za ukidanje to nehumane prakse te e, i nastavit ćemo naravno u toj našoj borbi. Imamo vrlo konkretne planove i želio bih i vas, gospođo potpredsjednice parlamenta, pozvati na naše sljedeće događanja što planiramo i dobit ćete nacrt teksta od nas. A naravno da smo podržali ovu rezoluciju, to je jasno. Hvala lijepo, s time smo došli do kraja ove točke dnevnog reda i sada nastavljamo sa razjašnjenjem, objašnjenjem glasanja o automatiziranom donošenju odloka i jamčenju zaštite potrošača i naša prva govornica je gospođa Pelletier. Merci, madame la Hvala, gospođo predsjednice. Ja sam glasala za ovu rezoluciju jer ide u dobrom smjeru. Radi se o zaštiti i slobode podataka i potrošača. E, vi ste e, e, govorili o oprezu u tom smislu moramo biti jako oprezni što se tiče umjetne inteligencije. Algoritmi danas ne mogu upravljati cijelim dijelovima našeg društva, govorimo o javnom sektoru, bankarskim e, operacijama i tako dalje. U tom smislu skrećem e, vam pažnju na dvije stvari. S jedne strane bi tekst trebao biti ambiciozni što se tiče transparentnosti kako bismo podigli povjerenje naših građana. No tekst također moramo jačati kako bismo osigurali da e, softveri nikad neće biti diskriminirajući prema najranjivijim skupinama u društvu. Znači tu moramo prije svega imati na umu etiku i moral i u tom smislu tehnologija može napredovati. Sada gospođa Višnjevska, izvolite. Ja sam eh, glasala za eh, prijedlog Eh, ove rezolucije eh, za slobodu kretanja u Europskoj uniji, no s druge strane za automatizaciju postupka donošenja odluka. Mi, ja smatram da tu imamo veliki potencijal olakšavanja eh, života naših građana. Mm, aplikacije mogu se primijeniti u cijelom nizu sektora u našem društvu, a može povećati i produktivnost. U tom smislu moramo pojednostaviti e, složene procese, a to mora biti jednostavno za građane, no isto tako mora odgovarati našim zahtjevima. Kad govorimo o e, pravnim obvezama, ne smiju biti prejake kako bi e, ne bi obeshrabrili poduzeća koje se žele prilagoditi novim rješenjima. Ova rezolucija ide u dobrom smjeru, te imamo dobru ravnotežu. Zahvaljujem gospodin Kuhot. The general definition Hvala, sljedeći govornik, gospodin Kohut. E, da, e, e, automazinir postupak donošenja odluka, ne uključenja ljudske odluke. To može uključiti upravljanje podacima, no isto tako vezano uz digitalne profile i tako dalje. To su samo primjeri. Automatizirani postupak je nešto što uključuje algoritme i kriterije. Tu imamo cijeli niz koristi što se tiče automatiziranog postupka donošenja odluka, koherentnost, e, no s druge strane koji su rizici, rizici korištenja podataka u loše svrhe, profiliranje i tako dalje. Ja sam glasao za rezoluciju koja poziva komisiju da e, pomno prati razvoj na ovom području. Hvala. Hvala. Sada gospodin e, Eugen Tomac iz EPP-a. Jedna minuta, izvolite. Hvala gospođo predsjednice. Ja sam glasovao za ovu rezoluciju i smatram da je iznimno važno baviti se ovim pitanjem, ovim hitnim pitanjem i ovim problemima vezanim uz automatizirane postupke donošenja odluka tehnologija koja se koristi utječe i na naš život i to svakodnevno i može imati i pozitivan učinak. Upravo zato je potrebno osigurati se da ovi svi potrebni mehanizmi mogu upravljati tim eh, automatskim e, postupcima kako bi zaštitili naše potrošače. E, smatramo da je zaštita potrošača iznimno važna i da se ona proširila na, sva, na sve sektore, a oni konačni potrošači su u svakom slučaju upleteni u taj proces. U svakom slučaju moramo zaštititi prvenstveno djecu. Onaj krajnji korisnik mora biti dio samog upravljanja načinom kako umjetna inteligencija ulazi u postupke automatiziranih postupka donošenja odluka. I to je ono što mora biti prisutno svaki dan. Zahvaljujem. Sada dajem riječ zastupniku Bolesu. Hvala. Gospođo predsjednice, prijelaz na umjetnu inteligenciju u svakom slučaju će promijeniti naše ponašanje što se tiče trgovine i općenito. U svakom slučaju moramo imati zaštitu od nefer ponašanja na području e, trgovine, no ono što je važno da ovi automatizirani postupci budu vrlo transparentni. U tom smislu automatizirani postupak donošenja odluka mora biti predmet nadzora od neovisnih tijela. Nama su ovakva E, ovakve odluke potrebne, no ono što je izuzetno važno je da komisija e, e, pomno prati kako bi naš sustav odgovorio na sve izazove. Te treba provjeriti da je to, da je naš sustav dobar kako bi odgovorio na znači ove, ovo poštivanje standarda i tako dalje. Dakle, moramo u svakom slučaju uzeti u obzir s jedne strane privatnost vlasništva, s druge strane pravi pravo osmišljavanje su sustava koji će funkcionirati. Sada gospođa Kljun, izvolite. Hvala gospođo predsjednice. Umjetna inteligencija omogućava u svakom slučaju veću obradu podataka nego što je to ikad, što će biti ikad moguće od strane ljudi. To se može koristiti u cijelom nizu područja, a to naravno postavlja i pitanje na području školstva, pravosuđa i tako dalje. Ono što je jako važno je da ovi automatizirani postupak donošenja odluka se može koristiti na cijelom nizu područja, zdravstvo, školovanje i tako dalje. Ja sam podržala ovu rezoluciju, ali moramo imati također i mjere koje će nam jamčiti e, snažna prava potrošača u ovom automatiziranom postupku donošenja odluka. Moramo u svakom slučaju na najmanju moguću mjeru smanjiti diskriminatorne prakse te jamničiti veću transparentnost u ovom postupku. Moramo osigurati da samo visoko kvalitetno kvalitetni i e, provjereni e, podaci se koriste. Moramo osigurati da pravila EU-a što se tiče sigurnosti proizvoda se prilagođavaju digitalnoj eri. Hvala, sad nastavljamo. Idemo na sljedeću točku, dakle obrazloženje glasovanja o predloženom mandatu za pregovore o novom partnerstvu Ujedinjene kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske. Prvi, prvi riječ ima kolega Kelleher. Uh, uh, Hvala. Od početka ću reći da mi je uh, važno da govorim o ovoj temi u, o kontekstu Irske. Građani u sjevernoj Irs koji u svakom slučaju e, pomno prate što se događa e, na ovom planu. Jako je važno da irski građani budu uključeni u ovu e, temu. Imamo stotine tisuća irskih e, građana koji su isto tako građani Europske unije, ali koji žive u sjevernoj Irskoj izvan Europske unije. U tom smislu, kad govorimo o ovoj raspravi, E, govoriti prije svega o zabrinutostima mnogih irskih građana koji žive u sjevernoj Irskoj. E, isto tako, e, sporazum od velikog petka, njegov integritet se mora zadržati. A kad govorimo o prepoznavanju profesionalnih kompetencija, to je nešto što će omogućiti da ljudi rade s obje strane granica i u Jedinjenoj kraljevini i u Europskoj uniji. To je u svakom slučaju ključno za slobodu kretanja e, građana Irske. Hvala. Sada gospodin Marijani. Jedna minuta. Hvala. Britanci su otišli iz našeg doma. Michael, eh, gospodin Farage je tu simbolizirao stručnost protiv onih koji eh, u svakom slučaju eh, sanjaju u tom velikoj, velikoj praznoći u koju se svi moraju baciti sve, svi narodi. Da, u, svakom slučaju ovdje ni u kojem e, slučaju e, e, imamo argument ponašanja institucija Europske unije. Nemogućnost ravnoteže između nacija ništa nije bilo tretirano sa taktom i mjerom. E, rasprava o Brexitu je znači bio razgovor kao na nekakvoj zabavi, a nije bila ozbiljna rasprava. Tu smo imali aroganciju koja nas je dovela do toga da ignoriramo želje, e, želje naroda i u tom smislu sam se suzdržao od građana, od glasanja. Hvala. Sad gospođa Fitzgerald, izvolite. Ja hvala, ja sam glasala za ovu rezoluciju. Tu imamo stajalište e, Europskog parlamenta u o budućim odnosima Ujedinjene kraljevine i Europske unije. To je ključno u ovom periodu. Moramo u svakom slučaju osigurati najuže i najplodnije odnose. To će naravno zahtijevati posvećenje s obje strane a e, tu e, ništa neće pomoći ove e, dvosmislene izjave sa strane Ujedinjene kraljevine koje često čujemo. Moramo imati također i ambiciju u okviru rezolucije kako bismo imali isto tako ostvarivanje odnosa sa istim pravilima za sve. Nadamo se da ćemo moći surađivati sa Ujedinjenom kraljevinom kako bismo to postigli, kako bismo postigli e, zajednički odnos koji će biti na interes svih i to e, naglašavam. E, to je ključno, no s druge strane je ključno da zadržimo mir u Sjevernoj Mirskoj. Završni dogovor ni u kojem slučaju ne može dovesti u pitanje ono što je proveo u stvarnost sporazum na veliki petak to će u svakom slučaju zahtijevati veliki nadzor sa naše strane. Hvala. Zahvaljujem. Hvala. Gospođo predsjednice, odnosi između Ujedinjene kraljevine i Europske unije moraju biti predmet pravila. Ova rezolucija sadrži glavne smjernice vezano uz buduće pregovore e, što se tiče odnosa sa Ujedinjenom kraljevinom. Tu imamo cijeli niz politika u tri kategorije, partners na trgovini, e, sektorski pristup te tematske konvencije te partnerstva što se tiče vanjskih poslova i sigurnosti. Evidentno je da treća zemlja ne može imati iste prerogative, ista prava i iste koristi kao država članica. Moramo e, imati na umu da budući odnosi između Ujedinjene kraljevine i Europske unije moraju biti najbolji mogući, moraju se osnivati na suradnji. Europska e, unija je ne, u, više nema člana e, Ujedinjenu kraljevinu, no Ujedinjena kraljevina je i dalje velika zemlja zemlja. U tom smislu je ključno da naši odnosi budu najbolji mogući. Zbog toga sam glasala za usvajanje ove rezolucije. Hvala sada gospođa Šojdrova. Hvala lijepo. Dame i gospodo, iako se nisam s tim mogla složiti, nisam bila suglasna ni sretna što Velika Britanija odlazi, ipak sam naravno podržala ovu našu rezoluciju koja nam omogućava da stvorimo jedan e, ugovor o budućim odnosima sa Velikom Britanijom. Za mene je jako bitno što su se ovdje najraznovrsnije zemlje članice Europske unije oko toga suglasili, jer mislim da je najbitnije da cijela Europska unija ostane kod te teme jedinstvena. I drago mi je da e, svi vide i shvaćaju da će ta suradnja biti, morati biti vrlo uska jer mm, smatramo da treba slopiti jedan ugovor s Britanijom o slobodnoj trgovini. Treba pritom sve moguće prepreke održati što je moguće nižim i ukloniti ih, ali omogući da se proizvodi prehrambene i poljoprivredne industrije na unutarnjem jedinstvenom tržištu imaju, ispunjaju apsolutno sve standarde Europske unije što se tiče korištenja pesticida, označavanja podrijetla i svega ostalog. Europski parlament dalje se zalaže i za poštivanje svih prava građana Europske unije i njihovih obitelji koje žive u Velikoj Britaniji. Hvala lijepo. Sada gospodin Pospišil na minutu. Hvala. E, ja sam podržao ovaj mandat za ove pregovore i smatram da je pritom vrlo važno dvije stvari, da se dvije stvari ispune. Prvo da govorimo o pravima građana naših država Evropske unije, ali i britanskih državljana na njihovo pravo na slobodno kretanje unutar Evropske unije i da im se očuvaju sva prava i ako ostanu živjeti u Britaniji. U Velikoj Britaniji živi oko 30 tisuća čeških državljana i oni imaju pravo na maksimalnu zaštitu. A zatim imamo i sporazum o slobodnoj trgovini koji treba tako formulirati, tako oblikovati da za obje strane i Britansku i Evropsku uniju bude od velike koristi i donese prednosti. Jer smatramo da nitko ne treba biti oštećen e, zbog odlaska Britanije iz Europske unije. Mnoge češka poduzeća primjerice izvoze e, u Veliku Britaniju i moramo učiniti sve što možemo da se oni ne stradaju. Hvala sljedeći gospodin Pompa. Gospodine Polčak, ja sam vas izostavila, oprostite. Dakle, mene je Brexit učinio strašno nesretnim. Ja Britaniji želim puno, puno uspjeha. I inače bio sam, glasao sam pozitivno za ovo i puno razloga za ovaj mandat. Zato što se i dalje bojim da nismo uklonili opasnost od tvrdog Brexita. Pogotovo zato što britanski premijer na vrlo čudan način krenuo u pregovore nakon što je izašla Britanija iz Unije o budući, na pregovore o budućim odnosima. I stoga sam i dalje vrlo sumnjičav i zapravo me to plaše. Gospođa Šojdrova je malo prije govorila i spominala sva prava e, građana koja su bitna i za koja se moramo zauzeti. Ali isto tako se moramo zauzeti za ljude u Irskoj, paziti na Sjevernu Irsku, moramo paziti na ispunjanje standarda u svemu Evropske unije ako Britanija želi sudjelovati i mislim da a to sve treba zapravo do kraja godine odviti, a pritom treba uzeti u obzir i neke regionalne parlamente. Međutim, ne smijemo dozvoliti da nas bilo koga dovede kod pritisak i diktira nam bilo kakvo rješenje. Gospodin Hvala. Dragi kolege, mandat za pregovore s Ujedinjenom kraljevinom e, priprema najveći sporazum o slobodnoj trgovini koji je ikad e, e, sklopljen u Europskoj uniji. Naravno, tu se to predstavlja da je to jako dobar model što se tiče poštivanja naših normi, no mi ne smijemo to povjerovati. Tu imamo sporazum o slobodnoj trgovini koja u svakom slučaju e, ruši naše sustave i naše nacije. Tu imamo uključenje ovog sustava arbitraže na privatno, u privatnom sektoru. Isto tako e, u, u uvođenje e, trgovinskih e, mehanizama na području klimatskih promjena kao da se tu oni ište mogu napraviti. To sve je zastarjelo. Dragi kolege, Britanci su otišli iz Europske unije, no sve e, nastavlja se kao i prije. što će biti potrebno kako bi na kraju ovaj parlament naučio neke lekcije? Hvala. A sada Han Kučuk, jedna minuta iz Renju, izvolite. работа да намери обща na на Европейския no но и да задълбочи. Имамо tehnički problem, nemamo prijevod. Обединеното кралство. Mr. I'm very sorry to stop you. There was no translation for you. Could you start your speech again? I'm very sorry. Thank you very much. We just realized it. Thank you very much. Okay. Благодаря, госпожо председател. Подкрепих днешната резолюция. Hvala, госпожо E, predsjednice. Ja sam podržao e, ovaj, e, ovu rezoluciju budući da moramo imati sveobuhvatne odnose za budućnost sa Ujedinjenom kraljevinom. Mi vjerujemo da Ujedinjena kraljevina može potpisivati sama svoje sporazume o slobodnoj trgovini u tom smislu e, ne smijemo imati dumping. E, premijer Boris Johnson želi nešto drugo. E, on želi različite tipove sporazuma i tu imamo restrikcije. A u drugom slučaju tu ćemo morati imati podvrgavanje pravilima vto Bez obzira kakav će taj biti sporazum, Ujedinjena kraljevina će ostati treća zemlja. Jako je važno da nastavimo s našom suradnjom, moramo se toga e, sjetiti uvijek. Zastupnik Eugen Tomac ima riječ, izvolite. Zahvaljujem. Znači, ovo je situacija o kojoj sada raspravljamo nešto o čemu smo razgovarali već i u prošlosti. Ujedinjena kraljevina više nije dio Europske unije, ali sada imamo obvezu stvoriti posebne odnose sa Ujedinjenom kraljevinom. No istovremeno moramo to sagledati kroz tri perspektive. Prvo, u Ujedinjenoj kraljevini postoji jako puno osoba, znači Britanaca koji napuštaju svoju zemlju i odlaze živjeti u Europskoj uniji. Također imamo i 3,5 milijuna građana Europske unije koji žive u Ujedinjenoj kraljevini i koji ne bi trebali patiti zbog eh, toga što su populisti u eh, Ujedinjenoj kraljevini izvukli tu državu iz Europske unije. Drugo, naše politike bi trebale krenuti od proračuna, a to je da se eh, treći i da se, da se, da se Ujedinjena kraljevina što prije vrati u našu zajednicu zajednicu. A sada dajemo riječ zastupniku Brlicu. Izvolite, imate riječ. Zahvaljujem. Meni je žao što je Ujedinjena kraljevina napustila Europsku uniju. Vidjet ćemo u budućnosti, i probleme za obje strane. Nadamo se da ćemo izbjeći i takozvani hard Brexit, odnosno da ćemo imati manje problema prilikom definiranja naših odnosa. E, Europski parlament bi trebao imati na umu e, ove pregovore zato što smo mi ti koji predstavljamo naše građane i moramo zajamčiti njihovu zaštitu. Ja sam glasovao za ovu rezoluciju zato što se mandat temelji na pravima i obvezama koje se pak temelje na prethodnom prethodnoj vezi između te dvije države. No, naravno da ne možemo dopustiti da oni uživaju sva ista prava koja su imali kada su bili članice Europske unije. Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja u ovom parlamentu je već dao svoje mišljenje po pitanju e, tog sporazuma o izlasku. Europski parlament je utvrdio svoje crvene linije koje će trebati zadržati kada će davati svoje novo mišljenje o tom novom sporazumu o odnosima. Zahvaljujem. Dajem riječ e, zastupniku Ronsi. Izvolite. E, Hvala. Ovo je situacija bez presedana. Europska unija nakon Brexita je naravno važna institucija, no e, oslabljena. To moramo jasno reći. Danas pokušavamo riješiti to kroz razne jednadžbe i pokušavamo pronaći modalitete ove nove e, odnose. Želim e, gospodinu Barnijevu da to riješi, no isto tako želim prije svega svim građanima Ujedinjene kraljevine Europske unije da imaju dobre odnose u budućnosti. To je jako važno kako bismo ugasili požar, kako bismo zajedno gledali preko, e, prema budućnosti. Ujedinjena kraljevina je ključna država koja u mnogim situacijama ima i ključnu ulogu kao na primjer sigurnosti. To u svakom slučaju e, to moramo imati na umu budući da nam je potreban siguran svijet i sigurna Europa. Hvala. Sad gospođa Kljun iz EPP-a jedna minuta. Izvolite. Hvala. Budući sporazum o trgovini kad i ako se finalizira mora isto tako dobiti potvrdu e, ovog parlamenta. Ja podržavam ovu rezoluciju. Prioriteti koje smo danas rekli moraju biti uključeni u ovaj e, budući sporazum, posebno što se tiče pravila. E, u okviru sporazuma na veliki petak tu moramo imati i mandat za pregovore, te ono što je potrebno sa druge, s druge strane također treba biti uzeto u obzir. Jako je važno da Europske unije nemaju e, probleme sa konkurentnošću i da ne budu izloženi nelojalnom tržišnom natjecanju kao bivša članica Europske unije Ujedinjena kraljevina i dalje mora e, ostati i je e, važan i bliski susjed. Hvala za gospodin Sikorski. Izvolite. E, predsjednice, ja sam e, glasao za ovaj sporazum zato što može zaštititi naše interese, no budući da britanska vlada ne želi carinsku uniju ni e, nadležnost Europskog suda, onda nemamo mogućnost slobodnog kretanja. Imamo isto tako i piramidu e, laži eurofoba u Ujedinjenoj kraljevini. To će se srušiti. Oni dalje e, oni će sada vidjeti da ćemo imati od eh, početka sljedeće godine i carine i provjere na granicama. Tu se stvaraju sve veće sve veće barijere sa najvećim eh, trgovinskim partnerom. pravi užas i katastrofa. Hvala. Sada gospodin eh, Sean Kelly. Naš e, klub je također podržao e, ovaj, e, ovu rezoluciju. To je dobar korak prema budućim odnosima s Ujedinjenom kraljevinom. jako je važno da imamo veliku ambicioznost u okviru ovog sporazuma što se tiče odnosa sa Ujedinjenom kraljevinom. A kad govorimo o pregovorima moramo paralelno uzeti u obzir e, mnoge aspekte i to je uzeto u obzir u ovom mandatu. Moramo u svakom slučaju zadržati ono što stoji u e, E, sporazumu s Velikog petka i moramo ga zaštititi. To su ključni prioriteti za Irsku, a nadamo se i za i veselimo se što je to je prioritet e, za e, Europu sa 27 država članica. Nadamo se da sa instinskom suradnjom sa Ujedinjenom kraljevinom mi ćemo postići naše ciljeve. Hvala. A sada prelazimo na znači, Mavrides izvješće Europske središnje banci, godišnje izvješće za 2018. godinu. Kao prvi govornik je e, gospodin Wallace. Izvolite. Much, uh, Poštovana gospođo predsjednice, Irska središnja banka još uvijek e, ima velike probleme što se tiče 31 milijarde eura. Europska središnja banka još uvijek e, inzistira na tome da je da e, Irska središnja banka treba povući 31 milijardu eura. Gospođa Lagarde je bila ona koja je inzistirala na mjerama štednje u Irskoj. Ona će nastaviti ono što je do sada radio Mario Draghi. Institucionalizirano je ono što su trebali biti krizni programi štednje. E, došlo je do neoliberalnog e, sna, e, odvajanja socijalne i ekonomske politike Izbori ništa nisu promijenili. Europska središnja banka i gospođa Lagarde doveli su Irsku na koljena. E, sumnjam da iti jedno financijsko izvješće e, ECB-a spominje to i naravno mi se protivimo tom izvješću. Hvala. E, zastupnik Vajmers u ime ECR-a. Hvala lijepa. Europski parlament e, je već e, više puta govorio o tome da ne bismo trebali slabiti euro. E, a U izvješću stoji da postoji obveza za Švedsku da uvede euro. Mi smo imali referendum 2003. kada je velika većina glasovala protiv i znamo da postoji pet zemalja koje su članice Europske unije, a nisu uvele euro. Mi želimo e, zadržati švedsku krunu. Što od toga ne razumijete? Zove se, zovete se demokratom, ali e, ponašate se na potpuno nedemokratski način i uopće ne poštujete volju naroda. Možda je naša e, vlada bila slaba i nisu uspjeli ispregovarati iznimku. Međutim, e, mi ne želimo sudjelovati u europodručju i molimo da se poštuje to što mi želimo. E, zastupnica Obri u ime gue Hvala lijepa. Svi su odobrili imenovanje novog e, čelnika, odnosno čelnice Europske središnje banke. Međutim, e, mi se sada moramo baviti e, ekonomskim temeljima i ekonomskim i monetarnim upravljanjem europodručjem. U upravnim tijelima Europske središnje banke imamo samo dvije žene od šest osoba u upravi. E, mislim doista da možemo e, učiniti daleko više e, s obzirom na broj članova i nesrazmjeran udio žena. Ovakvo nepostojanje ravnoteže apsolutno je neprihvatljivo. Važno je biti svjestan toga da žene više neće dopustiti da ih se zastrašuje ili marginalizira jer smo u samoj srži ekonomskog i financijskog upravljanja u Europi. Hvala. Zastupnica Dali, također iz Guje. Hvala lijepa. Bilo mi je drago što je ovdje gospođa Lagar govorila pred nama. Jučer sam bila razočarana jer nisam imala priliku obratiti joj se izravno. Ona je E, naravno opće poznata u Irskoj e, s obzirom na svoju ulogu u e, MMF-u i s obzirom na nametanje mjera štednje. I to je na koncu dovelo do gubitka cijelog desetljeća Izgubljene su milijarde, a trošak e, za e, kućanstva, e, za gospodarstvo, za mlade koji su napustili zemlju je ogroman. A Prošli tjedan su dvije vodeće stranke koje su odgovorne za te mjere štednje, Fianna Fell i Finagel, izgubile na izborima, odnosno ostvarile rezultate koji pokazuju da građani nisu spremni tolerirati takvu politiku. Hvala. Zahvaljujem. Zastupnica Modik, jedna minuta. Hvala lijepa. E, najveći financijski problem u europodručju je pakt e, za stabilnost e, koji dovodi e, do e, procikličkih politika i ne dovodi do blagostanja. Osim toga, onemogućuje investicije u e, klimatski neutralno gospodarstvo. Europska središnja banka ima mandat zadržati cijene na istoj razini, međutim onda je pred nama velika kriza. Milijarde su uložene u financijsko tržište kako bi se pružila potpora financijskim akterima, a ista ta sredstva trebalo bi uložiti u mjere za suzbijanje klimatskih promjena. Jedna mjera koja nije bila uspješna, a nažalost e, je prošla, je kupovina zelenih obveznica. Ja sam e,